Colleagues, we can start. Dragi kolege, prelazimo sada na osmu točku dnevnog reda. Radi se o glasanju a kako bi se imenovao predsjednike Ezgaba. Jučer smo imali javno saslušanje. Nakon toga smo iza zatvorenih vrata procijenili to saslušanje. U sve skupa radilo se o pozitivnim rezultatima, pozitivnoj analizi. Sada moramo dakle glasati za imenovanje gospodina Martija Hetemekija na čelo Ezgaba. Molim kolege da sada dizanjem ruke glasaju tko je za imenovanje gospodina Hedden-Mekija, tko je protiv, suzdržani. Rezultat glasanja je pozitivan. Hvala lijepa svima što su glasali i čestitamo gospodinu Hedden-Mekiju. Prelazimo sada na devetu točku dnevnog reda. A to je u okviru ekonomskog dijaloga razmjena mišljenja s gospodinom Pjerom Moskovisijem, povjerenikom za ekonomska i financijska pitanja, a to je o mišljenju komisije o, o e, proračunima za 16 zemalja eurozone, a isto tako i o reviziji e, uredbi paketa dvaju i šest mjera. Tijelom e, i e, u svjetlu priopćenja komisije koju danas daju E, gospodin Moskovici i gospodin Dombrovskis. Mislim da rasprava koju smo upravo imali o godišnjem e, izvještaju o rastu, da to dobro odražava strategiju, e, odnosno okvir gospodarske strategije, a mišljenja o nacrtu predviđanja proračuna e, odražavaju e, mnogo toga, dakle o čemu smo već govorili. Gospodin Moskovici će sada zaći dublje u tu temu i e, razmotriti planove za proračun u svjetlu onoga što je rekao gospodin Dombrovski da će zapravo pokazatelji sada biti neutralni. Zanimljiv aspekt će biti situacija unutar eurozone, a drugi zanimljivi podatak bit će situacija različitih država članica. Nemamo ni jedan slučaj ozbiljnog neudovoljavanja kriterija, međutim u sedam zemalja postoji opasnost da dođe do neudovoljavanja kriterija. Možemo napraviti i potencijalno značajnu poveznicu e, između strukturnih e, reformi, između E, ekonomskih i e, drugih e, politika. To su dakle puno zanimljivih tema. Dajem riječ gospodinu Moskovisiju. Hvala lijepa. Upravo smo zanimljivo raspravljali s vama i s kolegima Dobrovskom i Tyson. A sada ću ja s vama govoriti o mišljenjima koje smo prošlog tjedna dali o odlukama koje smo gospodin Dobrovskis i ja donijeli o predviđanjima za proračune za eurozonu. Najprije metodološki moram reći da postoje dvije jasne razlike, da se radi o dvije stvari koje su međusobno povezane, ali i različite. S jedne strane treba pripremiti sljedeću godinu, to je dakle paket dvaju mjera koji u stvarnom e, vremenu e, pregledava proračune, u ovom slučaju nacrte proračuna za 2015. godinu, kao što je e, e, smo e, rekli, dakle, nije bilo prošle godine niti jednog proračuna koji je u potpunosti odbačen za vrijeme povjerenika Katajnina, ali ima ih koji gdje bi do tih problema moglo doći. A s druge strane pratimo situaciju iz 2014. godine i postupak vezan za deficit. To ćemo nastaviti raditi do početka ožujka 2015. godine. Dakle, nakon ovog metodološkog objašnjenja e, želim vam nešto reći o situaciji vezanim za tri zemlje, Francusku, Italiju i Belgiju. Tu će komisija početkom ožujka 2015. razmotriti njihovu situaciju u odnosu za pakt o rastu i stabilnosti. Načinit ćemo to u svjetlu više elemenata proračuna za 2014. godinu treba vidjeti e, kako će se konkretne mjere o kojima sam govorio realizirati. Zatim e, E, zakon o financijama za 2015. godinu i treće strukturne reforme koje su vlasti e, objavile u e, javnom pismu upućeno Europskoj komisiji, a tu će se također govoriti o našim mišljenjima tri zemlje članice koje sam spomenuo su se obvezale, to je učinio njihov predsjednik vlade, da će početkom 2015. poduzeti mjere e, koje će vezane za strukturne reforme koje će biti dobre za rast, ali isto tako i za održivost e, financija tih zemalja. Mi smo htjeli da pristup bude kredibilan. Komisija želi skrupulozno primjenjivati pravila u odnosu na te tri zemlje članice. S druge strane nismo htjeli užurbano donijeti odluke eh, koje bi se mogle osporiti za 2014. godinu nismo imali sve podatke, što je naravno normalno s obzirom na doba godine. I isto tako htjeli smo e, znati kakav e, te zemlje imaju predviđen proračun za sljedeću godinu prije nego što usvoje nacionalni parlamenti. Sada nešto o predviđanjima za 2015. godinu. Postoji pet zemalja koje su u potpunosti u skladu s paktom o rastu i stabilnosti. Njemačka, Luksemburg, Slovačka e, i Nizozemska i Irska. Dakle, možemo konstatirati da je važna proračunska e, maža, odnosno E, da bi tu moglo e, se povećati ulaganja. Estonija, Latvija, e, Slovenija i Finska imaju proračune koje su u osnovi u redu. A što se tiče sedam zemalja, Belgije, Španjolske, Francuske, Italije, Malte, Austrije i Portugala, tu e, postoji rizik da ne udovolje kriterijima pakta o stabilnosti i rastu. Što se tiče Francuske, Španjolske i Portugala, možda će doći do pojačanog deficita. To naročito vrijedi za Francusku. Čini se, prema informacijama kojima sada raspolažemo, da možda Francuska nije donijela sve potrebne mjere i zbog toga bi moglo e, doći do toga da Francuska ne odovolji onim korektivnim elementima iz pakta o stabilnosti. Belgija i Italija nalaze se u drugačijoj situaciji. Kod njih postoji opasnost da ne udovolji kriterijima javnog duga. To su vrlo zahtjevni kriteriji za eurozonu naročito kada nema rasta i kada je inflacija niska. Tražimo od vlasti 11 zemalja da u okviru nacionalnih proračuna donesu odgovarajuće mjere kako bi proračun za 2015. godinu bio u skladu s ciljevima pakta o rastu i stabilnosti. Osim dakle mišljenja o nacrtima proračuna mi dajemo analizu situacije i perspektive za cijelu eurozonu. Mi e, želimo e, time e, politički nadzirati proračun za cijelu eurozonu. Kada pratimo makroekonomske politike, mislim da je takav jedan cjelovit pogled na to zaista bitan. vidi se da u e, proračunima e, dolazi do e, problema zbog toga što su nakon 2014. godine pali pokazatelji postoji rizik od toga da situacija ne bude dobra 2015. godine. E, deficit će vjerojatno ostati isti kao i sada i zahvaljujući proteklim naporima neutralna fiskalna politika e, se sada e, čini prikladnom to bi e, trebalo udovoljiti kriteriju održivosti i e, zabrinutosti koje sada izaziva trenutna situacija, ali ovi planovi potvrđuju da nekoliko zemalja članica vjerojatno neće udovoljiti kriterijima pakta o stabilnosti dok će druge više negoli udovoljiti postavljenim ciljevima. Neke zemlje članice moraju donijeti mjere kako bi udovoljili kriterijima. Iz tog razloga vrlo je jasno da treba koordinirati ekonomske politike i isto tako da se treba primijeniti program ulaganja u Europu koji je predstavljen 26. studenog. E, još par riječi o temi od interesa za vaš odbor, a to je revizija ekonomskog upravljanja. Prošlog je jedna komisija objavila priopćenje o primjeni paketa 2 i mjera. Dakle, e, pregled e, ekonomskog upravljanja. Uočene su značajne manjkavosti, e, kao što je i gospođa Berez uočila u radnom dokumentu o pregledu ekonomskog upravljanja. Eurozona je e, sada se ojačala zahvaljujući ESM-u koji omogućava veću financijsku stabilnost kao i bankovna unija je, koja je pridonjela poboljšanju situacije i to nam omogućuje bolju koordinaciju. Paketi 26 e, e, mjera e, povećavaju mogućnost nadzora, korigiranje makroekonomskih disbalansa i uspostavljanje financijske stabilnosti. Komisija je pregledala funkcioniranje novih instrumenata i e, vidimo da treba procijeniti tri elementa učinkovitost uredbe, nadalje u kojoj mjeri pravila omogućuju koordiniranje ekonomskih politika i treće vidjeti jesu li ta pravila omogućili veću ekonomsku konvergenciju. iskustva koje imamo s ovim novim sustavom ekonomske upravljanja su ograničeni, a postupak ekonomskih disbalansa i njegovih korekcija još nije procijenjen. Iz tih razloga priznajem da je taj pregled vrlo kratak, e, da se usmjerava na proteklo razdoblje i govori o novim instrumentima. Zasobno se bavi fiskalnim nadzorom, e, makroekonomskim e, disbalansima i poteškoćama koje zemlje imaju vezano za financijsku stabilnost. U pregledu se govori o načinima da se poboljšaju reforme paketa 2 i 6 mjera, produbljuje se ekonomsko upravljanje i radi se dakle na e, korekciji disbalansa. Četvrtog studenog na odboru Ekon rečeno je da se mnogo toga može poboljšati. E, naročito zbog toga što je sustav vrlo složen a sami instrumenti su, e, neki od tih instrumenta su vrlo složeni također. To predstavlja izazov za primjenu tih instrumenata. U ovom pregledu govori se i također da treba poboljšati napore u državama članicama i e, naročito svemu onome što je vezano za reforme i za ekonomski semestar. Naš sustav ekonomskog upravljanja može u potpunosti ostvariti svoj potencijal ako svi dionici u njemu u potpunosti sudjeluju. To naravno znači sudjelovanje Europskog parlamenta koji ima važnu ulogu u donošenju europskih ekonomskih e, ula, e, e, ekonomskih situacije i ja sam se u tom duhu susreo prošlog tjedna u Srazburu sa relevantnim izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni i e, htio sam reći da je Europska komisija zaista otvorena za razgovore s Europskim parlamentom. E, Biće mi drago da ćemo u budućnosti surađivati, imat ćemo pristup u dvije faze. Jedan činjenični, možda uži pristup i jedan širi, ambiciozni pristup u kojem ćemo sve to sagledati. Hvala lijepa. Hvala vama, a sada prvi govornik, pet minuta za pitanja i odgovore. Najprije prvi potpredsjednik gospodin Werner. Hvala. Hvala, povjereniče, hvala na vašim riječima. Evo nekoliko pitanja imam. S pojačanjem paketa dvije šest mjera predviđeno je u konkretnim rokovima jedan postupak koji predviđa određene automatizme. Mi mislimo to tako napraviti jer komisija koja je čuvar e, temeljnih ugovora može inzistirati na poštovanju pravila. Iskustvo utemljeno na prethodnom paktu za stabilnost e, i gospodarski rast Tako je da su neke države same tumačile po svojoj volji pravila pakta i kada došao, dolazio trenutak za donošenje mjera, onda bi vijeće ministara glasovalo bi protiv e, tih automatizama. Sada sam ponovno pročitao paket e, šest i dviju mjera i tu se ne kaže koji su rokovi. Uopće se ne spominju nikakvi rokovi. Tako da bih želio dobiti jasan odgovor na to pitanje zašto su pravila igre takva da su donekle oslabljena i to od strane onih koji bi trebali inzistirati na strogom poštovanju pravila. Ne može se tražiti da se prilagođuje da se prilagođuje situaciji jer uloga je ta da se mora inzistirati na poštovanju pravila. U ostalom predviđeno je izvorom da neće biti poteškoća, međutim s reformama i raspravama o slijedu koji treba dati paketima dviju šest smjera dolazi se do nekih e, dosta fleksibilnih kriterija. Dakle, gospodine povjereniče, ja bih vas zamolio da nam preciznije kažete što je to što bi trebala komisija zabraniti kako bi pravila igre bila ispoštovana. Pitanja gospodina Ferbera su dosta općenita, istovremeno su jako precizna, tako da ću ja nastojati precizno odgovoriti na ova općenita pitanja. Mm, smatram da trebamo biti jasni. Komisija u svojem mišljenju u mišljenjima koje iznosi ima dojem da jest čuvar pravila i ono što nas je vodilo u odlukama koje smo donijeli Valdis Dombrovski i ja je upravo to. Konkretno što se tiče određenog broja država morali smo uvidjeti da još ne raspolažemo svim elementima koji nam omogućuju da iznesemo svoje mišljenje, a da istovremeno izbjegnemo određene greške. I zbog toga smo imali određena kašnjenja e, glede tri zemalja na koje, ste, koje sam spomenuo i na koje ste aludirali. Taj rok ide do 3. mjeseca 2015. godine i želim sve ovdje uvjeriti da ukoliko budemo imali određenog vremena i ako imamo e, određene odgode, da ta odgoda neće biti izgubljeno vrijeme. I države članice koje, na koje se to odnosi ne mogu raditi što god hoće na neki kreativan način. Dakle, komisija e, pazi da li su učinkovite mjere poduzete, da li su napravljene dovoljne strukturne reforme i da li su da li će uroditi gospodarskim rastom i konsolidacijom javnih financija. Ima jedna konkretna stvar e, koja je jako važna, a to je da je ova komisija stupila na snagu 1.11. E, i dakle budite sigurni da smo kolega Dombrovski i ja odlučili ranije početi ovaj postupak, jer vjerojatno je lakše e, korigirati proračun kada se počne u rujnu, ovdje se ne radi u kritici, nego Mislim, čisto praktično govoreći, lakše je u rujnu početi taj postupak nego u 11. mjesecu i zbog toga je došlo do određenih odgoda koje nisu povrede pravila, pravila se poštuju i ostaće poštovana i to u duhu pravila i mi i dalje donosimo odluke koristeći sav dijapazon mjera, čitav arsenal mjera koji su nam na raspolaganju, tako da nijedno oružje ne ostaje po strane. Hvala. Eliza Ferreira ima riječ tada. Najljepša hvala što ste došli. Imam dva pitanja. Prvo je sljedeće. Komisija nije, po mom mišljenju, provodila zakonodavne mjere kao što je trebala. Posjećam da u uredbi 1175 postoje preventivne mjere, ali isto tako i korektivne mjere pakta i u svim okolnostima, u svakom slučaju, postoje klauzule za izuzeće u slučaju izuzetnih situacija. I konkretno što se tiče ove uredbe koju sam navela, postoje tri okolnosti pod kojim određeno odstupanje od ciljeva jest dopušteno zakonskim mjerama, a to su nepredviđeni, odnosno neobični događaji koji su izvan kontrole država članica, e, strukturne reforme i velika e, negativna gospodarska tendencija. I e, u članku petom stoji da agregirani troškovi moraju e, isključiti kamatne troškove i nediskrecijske promjene. Dakle, ništa od ovoga svega nije primijenjeno, provedeno tijekom krize i ne možemo zamisliti goru negativnu gospodarsku tendenciju, tako da mi se, nego što je, je Tako da i ovo pismo koje je naveo, e, poslao e, Oli Ren, uvodi restrikcije koje nisu predviđene u ovom tekstu. Tako da mi se čini da se mi nalazimo sada u situaciji u kojoj komisija ne primjenjuje e, tekst, slovo zakona. Dakle, moje pitanje je da li se spremi promijeniti tu situaciju. Drugo pitanje odnosi se na procjene. Mi sankcioniramo države članice na temelju procjena koje se ne analizira ili u kojima se ne razmatra mogućnost sankcioniranja. Kako pogledate procjene e, komisije koje se tiču, na primjer, Irske, gospodarski razred 2014. godinu u jesen bio, e, bio 1,3, u jesen 2,2, u Litvin e, na proljeće je bio 3,1, jesen 2,5, u Luksemburg za 2015. bilo je 1,3, na proljeće 2,2 na u jesen. Ako pogledate procjenu deficita, razlika između bilan, analize bilance i ovih procjena jest razlike su za Španjolsku na primjer 1,6, za Francusku 0,8. Dakle, imamo ogromne razlike u procjenama. Kako? Dakle, možemo imati neki dobar sustav koji podrazumijeva sankcije, kazne kada je situacija ovakva kakva jeste. Hvala na odgovoru. Kao prvo što se prve točke tiče, dopustite da se ne složim s vama, komisija nije tu kako bi kreativno tumačila pravila, a još manje nismo tu da ne bismo ispoštovali pravila. Ono što vi spominjete ovdje jeste fleksibilnost u okviru postojećeg okvira ja e, vas posjećam da će, ćemo Valdis Dombrovskis i ja iznijeti ocjenu o ovim e, izvanrednim okolnostima. Imali smo dugu raspravu na tu temu. Znam da postoje mogućnosti isto tako u korektivnom aspektu, a isto tako i u preventivnom djelovanju da se nešto napravi. Dakle, tu imamo e, određene mogućnosti, ali nismo smatrali s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi eurozona da smo u izvanrednoj situaciji koja je mogla opravdati da se ponovno revidira čitav postupak i da se ne iznose, e, da se ne iznese mišljenje za iduću godinu. Naravno, nama je bilo važno da i dalje zadržimo pristup e, država po država, što je u skladu s pravilima. To ne znači istovremeno da ne može doći do takvih e, situacija. Uzmem, primam na znanje ono što ste rekli o ocjenama, o predviđanjima. Svjestan sam grešaka do kojih je moglo doći u prošlosti u tim ocjenama. I iz tog razloga smo e, Jirka Tajnin i ja u ocjenama za iduću godinu bili jako oprezni i nastojali smo izbjeći velike razlike ili prevelik optimizam ili pesimizam E, ponavljam da Junker, Dombrovski, Katajnen i ja smatramo da to ne trebaju predstavljati povjernici, već e, e, ravnatelji općih uprava, kao što se radi u državama kojima pripadamo. Hvala. Sljedeći govornik iz icr Bent Luke. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Zabrinut sam kad vidim da stavljate naglasak na fleksibilnost u pravilima i istovremeno, istovremeno ponavljate da hoćete fleksibilno primjenjivati pravila. Mislim da je to loš refleks. Mislim da bi pravila trebalo strožije primjenjivati, a razlog je sljedeći. Pravila su uspostavljena u situaciji kada smo imali normalan gospodarski rast i normalnu stopu inflacije, otprilike 2%. Sada, ako odredimo deficit 3% e, u za stabilnost i gospodarski rast, je tako zato što smo znali da stari dugovi, da će stari dugovi bivati sve manji iz godine u godinu zbog te stope inflacije od 2%. Dakle, s obzirom na postojeći dug, ustanovljeno je smanjenje zaduženosti i maksimalni rast od 3% u skladu s pravilima. Ali sada doslovno skoro nema inflacije u eurozoni, dakle to, ta, ta planina zaduženost ne smanjuje se zbog inflacije, zahvaljujući inflaciji, tako da bi pravila za nova zaduženja trebala biti još stroža. Ako u svom izvješću kažete da u eurozoni novo zaduživanje od 4,1% iz 2011. godine prosječno zaduženost da je, smanj, da je pala na 2,6% 2014. godine. Vi to prikazujete kao uspjeh, a u biti skrivate činjenicu da je devalvacija starog duga e, inflacijom e, prestala, a s obzirom da je to vam tako, onda tu nemamo nikakvog poboljšanja, već je došlo do stvarno povećanja zaduženosti, kao što je tome bio slučaj 2011. godine. I ukoliko ne analiziramo prosječnu vrijednost, već države koje, imaju stvarne probleme, kao što je na primjer Francuska koja ima e, proračunski deficit od više od 4% ove godine i iduće godine i one tamo godine, vidjet ćemo, možemo vidjeti ka, do koje mjere je alarmantna situacija. Tako da vas molim da se pozicionirate. Zar ne mislite da bi bilo bolje ne tumačiti fleksibilno, tako fleksibilno pravila, već da, i, da ih se treba analizirati i provesti strože? Kao prvo želimo ovdje ponoviti koji je naš pristup bio u ocjeni nacrta proračuna država članica. Općenito govoreći mi to radimo prema, mi poredimo to prema e, preporukama po državama i zahtjevu, e, zahtjevima pakta. Konkretno u preventivnom dijelu e, procijenili smo ocijenili smo nacrte proračuna i vidjeli da li su u skladu sa deficitom i pragom zaduženosti od 3%, odnosno 60%. A isto tako proračunski pro, proračuna mora biti u skladu s preporukama vijeća koje je ranije ove godine iznesen. Što se tiče država članica u ovom korektivnom aspektu sa e, ekscesivnim deficitom. Prijedlozi izneseni su predsjednici preporuke vijeća za korekciju deficita i tu se, tu se uključuje mjere za smanjenje deficita i e, analiza e, mjera koje su poduzete u prilagođavanju E, u provođenju proračunske konsolidacije. Mi ćemo dalje iznijeti dodatne detalje glede metodologije koja se koristi, no ovo je u svakom slučaju urađeno i u IFC-u i u IFC-u. E, no, ima što na umu, gospodine Luke, ja nisam pobornik e, neke apsolutne fleksibilnosti, ja sam to rekao i ponavljam, ne želim da bude ovdje e, krivo protumačenih stvari. To su jednostavno pravila koja provodimo. Kada govorimo Dombrovski sija ja o fleksibilnosti, ne govorimo ni o kakvoj novoj fleksibilnosti, već govorimo o nečemu što je već na snazi. Mislim da je to jako važno i na, za transparentnost naše naše rasprave govorimo o dopuštenoj fleksibilnosti, o načinima na koji možemo e, koristiti ta, te, te instrumente. Ja sam to ovdje rekao u jednom drugom raspravi da se ne, uopće ne zalažem, da se protivim e, nekoj kreativnoj e, provedbi pravila i protivim se uništavanju pakta. Mislim da je pakt jako važan, a istovremeno to su inteligentna pravila koja znače da moramo uzeti u obzir situaciju država, e, napor koji ulažu vlade i kao što je to radila Eliza Ferreja, da se uzme u obzir gospodarska situacija dotične države, odnosno europodručja. I konačno, želim reći da je pitanje investicija pokrenuto u ovom planu, investicijskom planu predsjednika Junkera, za koji znate, u okviru kojeg znate da su poduzete, e, odnosno predstavljene jako konkretne mjere. Povredniče, vi apsolutno niste odgovorili na moje pitanje. Niste ni u jednom trenutku spomenuli riječ inflacija. Ispričavam se, ali mi se čini da sam jako precizno odgovorio na ovo što ste vi htjeli saznati. Dakle, da li je tu komisija za e, apsolutnu fleksibilnost ili za poštovanje pravila? U svakom slučaju, drago mi je vidjeti da se kolega Luke brine za e, što nižu moguću inflaciju. O tome ćemo razgovarati s predsjednikom Dragim. Silvi Gularima riječ. Hvala, povjereniče. Ja imam pitanje jer sam bila nekad izvjestiteljica o tekstu za sankcije. Istovremeno sam svjesna težine vašeg zadatka, nismo mi tu za, da bismo polemizirali, ali koja je, koja je pravni temelj za odgađanje odlu, odluka, dakle da se vaša odluka u Francuskoj odgodi do trećeg mjeseca. Vi ste rekli to ne smije biti protračeno vrijeme. Dobro, a ja sam ovog vikenda išla pogledati što je 2003. godine e, Francis Mer e, govorio, ministar, franski ministar za gospodarstvo. On je tada tražio još vremena. Vidio sam da ste rekli da je od 2009. godine Francuska pod postupkom za prekomjerni deficit. Dakle, da li vi stvarno mislite da se ovdje radi o pitanju vremena i kako možete opravdati E, to što kažete da ne uništavate pravila. Naravno da ih ne želite uništiti, ali stalno dajući dodatne rokove državi koja već godinama ne uspjeva da se uskladi prema e, preuzetim obvezama, tu se nalazimo u dosta teškoj situaciji. Evo, konačno, e, zar ne mislite da pretvarate Europsku komisiju u organizaciju jednih naroda? Ja ovo ne kažem sa zlobom. Markus Werber je jako dobro rekao, mi smo imali pravila koja smo pojačali. Mi želimo da to bude sustav koji počiva na pravilima i pravu, a ne sustav gdje će komisija, ispri, ispričavam se, izražava se jako puno dobre volje. Sigurno sam ja da su svi dobro radili, ali na kraju će vaše odluke imati jednak značaj kao i odluke Ujedinjenih naroda glede očuvanja mira u svijetu. Hvala koliko sam vas dobro razumio, gospođo Gular, da ste vi bili na mom mjestu i na mjestu Valisa Dobrovskisa, jer ponavljam, naše su odluke zajednički donosene pod pokroviteljstvom predsjednika Junkera. Dakle, mi smo se sastali sva trojica prije što smo iznijeli svoje mišljenja. Dakle, ova pitanja su iznesena i na i kolegija prema članku šestom. Dakle, vi biste donijeli drugu odluku, a ne našu. Povjereniče, ja vas osobno nisam dovela u pitanje, već kolegi, meni je jasno da je to kolegi, gospođo Gular, kolegi ne do, odlučuje, već odlučujemo potpredsjednik Dombrovskis i ja, to je jako predsjedna stvar, kolegi je obavješten, naravno predsjednik komisije sudjelovao u donošenju te odluke. To je odluka koja je donesena doista zajednički nakon jako dubinske analize i razgovora. I objasnujem sam vam zašto i u potpunosti preuzmemo odgovornost. Naravno, mogućnost sankcioniranja, i nju smo raspravljali međusobno, mi se ne doživljavamo kao organizaciju za ujednjih naroda, već kao komisija koja je cilj da e, pazi na e, poštivanju temeljnih ugovora. Kako smo mogli donijeti odluku, morali bismo imati, biti sigurni da 2014. Tu su članci 126. 8. i 9. E, temeljnih ugovora, dakle morali bismo biti sigurni da nije bilo učinkovitih mjera e, donesenih 2014. E, godine. Naš dojam, to ovdje ponavljam, jest da u ovom trenutku ne mislimo da su te mjere poduzete, donesene, ali nismo sigurni. I sad zamislite situaciju u kojoj nakon E, teških e, izračuna, dakle prema metodama bottom up ili top down, da uvidimo da u datom trenutku iz ovog ili onog razloga inflacija se e, i loše slabe investicije lokalnih samouprava, dakle ispostavi se da su te odluke, mjere ipak donesene, pa s kojim, s kojim pravom možemo donijeti takve odluke prije nego što dobijemo brojke. Dakle, ono što je motiviralo e, našu odgodu na kratak rok, dakle tri mjeseca, jeste upravo iščekivanje tih konkretnih pravih podataka. I ponavljam, s obzirom da mi nismo UN, ovo vrijeme ne smije biti protračeno niti e, u okviru komisije, niti u okviru te zemlje koju navodite iz koje dolazimo i vi i ja. Dakle, ako se uspostavi da su e, učinkovite mjere, da nisu poduzete 2014. godine, a i ukoliko strukturne reforme nisu dovoljne u 2014. E, u tom trenutku ćemo, naravno, u pravom trenutku, mi, Europska komisija, a ja ovdje zakazujem sastanak s vama u početkom trećeg mjeseca, preuzeti odgovornost i ukoliko treba nametnih sankcije. Mislim da je naše djelovanje u potpunosti u skladu s pravilima jako rigorozno, jer nismo htjeli iznositi mišljenje na nesigurnim podacima. Dakle, sankcioniranje nije sama vjerodostojnost. Vjerodostojnost počiva na tome da se posegne za svim mjerima. Želim vam izreći nešto u što sam uvjeren još, a to je da duh naših pravila nije taj da sankcioniranje bude uobičajena stvar. Sankcija je uvijek neuspjeh. Ono što treba jeste uvjeriti zemlje da se sprovode reformu. Da, to je cilj, a ako posežemo za sankcijama, to znači da ih nismo uspjeli uvjeriti. Sankcije su tu, postoje, može se posegnuti za njima i treba. A ako treba, mi ćemo to napraviti. A u svakom slučaju, ukoliko se može izbjeći sankciju, onda ćemo je izbjeći. Nadam se da sam vas uvjerio nešto. Povjereniče, izvjestitelj o sankcijama sam ja, nećete mi dakle objašnjavati taj tekst. Ja sam samo htjela reći kako to da vam treba više vremena za ocjenu definitivnih brojki za Francusku i Italiju, a smatrate da sve druge zemlje imate te konačne rezultate, nemate ni za njih. Dakle, trebamo prestati zaustaviti štopericu za sve države onda u određenom trenutku. Što se tiče drugih zemalja, nema nikakvih problema. Brojke kojima raspolažemo su savršeno jasne. A što se Francuske tiče, nisu. I tu smo ocijenili. Vi ne raspolažete brojkama, definitivnim brojkama kao što nija ne raspolažem njima, niko ne raspolaže njima. Mi ćemo donijeti odluku pravovremeno. A ono što sam rekao gospodinu Verberu, dakle da smo počeli ovaj postupak ranije, Katajnen je odgovoran za to, a još sjedi u komisiji. Ja ne govorim e, o tome, ne dovodim u pitanje prethodnu komisiju. Znam na koji su način donesene odluke i dogovori sa različitim komisijama. Hvala, gospodin Vjegasu, su ime Guja ima riječ. Ora, nós eh, não concordamos com o Pacto de Hvala. Što se tiče europskog semestra, mi smatramo u istinu da su svi ovi procesi nešto što ne ide u prilog državama članicama što se tiče njihovog suvereniteta i prava da donose odluke o vlastitoj sudbini. Isto tako e, postoji nesimetrična raspodjela ovlasti među državama članicama 2003. i 2004. kada su Njemačka i Francuska e, prekršile pravila o deficitu. Moj pakt je naprosto suspendiran. U posljednjih tri godine 24 države članice bile su obuhvaćeno postupkom prekomjernog deficita. Trenutno 11 od 16 država članica ne poštuje pravila. Što ne funkcionira? Je li problem u pravilima ili e, je problem u situaciji u pojedinim državama članicama. Podsjećam i na činjenicu da se mi ne slažemo s time, ne možemo se rukovoditi pravilima neoliberalne ekonomije i tražiti od država članica da to primjenjuju ne uzimajući u obzir specifičnost u pojedinim državama. Vidim da zemlje eurozone imaju manji rast u odnosu na zemlje koje su izvan eurozone, također imaju i veći dug. U ovome izvješću vidimo da dolazi do porasta deficita 2014. Agregatni podaci govore o deficitu ispod 3%. Pitamo se, možemo se zapitati uistinu idemo li u pravom smjeru i kako to da nemamo gospodarski rast. Trebali bismo biti na putanji poboljšanja gospodarske situacije, a zapravo vidimo da dolazi do stagnacije. Možda bismo trebali izvući drugačije zaključke iz ovih brojke. Možda mjere štednje dovode u pitanje i ugrožavaju gospodarski rast. Možda to može opravdati da se ozbiljno pozabavimo potrebom da pravila pakta budu fleksibilnija, posebno što se tiče javnih ulaganja. Možda je došao trenutak da se uspostave preduvjeti kako bi javna ulaganja mogla e, biti izvan računice za deficit. Ta mogućnost sada postoji, posebno kada je riječ o sudjelovanju država u fondu za investicije. Nemam više vremena. Dobro, završit ću umjesto da inzistiramo na financijskom inženjeringu, možda bi bilo bolje, imate, š, imate imamo pet minuta za pitanja i odgovore. Dobro, završit ću misao. Možda bi bilo bolje da se stavi naglasak na javna ulaganja i da se stvore preduvjeti kako bi e, se ta ulaganja uistinu mogla koristiti za gospodarski rast. Odgovorit ću kratko jer nemam puno vremena. Gospodin Vjegas je izrazio neslaganje sa mnom. Ja mogu samo potvrditi da postoji da postoje razlike. E, to mogu reći kao povjerenik komisije. Ja u potpunosti poštujem pravila fakta o rastu Smatram da je to omogućilo da se donekle smanji, smanje razlike i borba protiv javnog deficita i duga je naša zajednička borba neovisno o političkom opredjeljenju jer gospodarstvo koje se temelji na dugu je gospodarstvo koje vodi do siromaštva. Što se tiče fleksibilnosti, mogu još jedanput ponoviti da radimo na fleksibilnosti, ali u sklopu važećih pravila. Dakle, ne želimo ovdje predlagati nekakvu, e, nekakav kreativni pristup pravilima, no slažem se s vama kada je riječ o važnosti investicija. Jean-Claude Juncker je predstavio svoj investicijski plan prošli tjedan i s obzirom da će neke države članice dati doprinos tom planu i e, fondu za strateška ulaganja. Dakle, to se neće uzeti u obzir kod izračuna njihovog razine deficita i duga. Hvala. Sada Ernest Urtasum u ime kluba zastupnika Zelenih. Hvala. Povjereniče, vezano uz reviziju proračuna u Španjolskoj imam jedno pitanje. Dakle, vi ste zatražili da se smanji deficit za 4%. To je uistinu izazvalo burne reakcije. Da, slažem se da je španjolska vlada odgovorna za tu situaciju. Ako se sada traže dodatni rezovi s obzirom na tešku socijalnu situaciju u mojoj zemlji, mislim da je to zapravo neodgovorno. Povjereniče, vjerojatno vam je poznato e, da trenutno ima 150 tisuća kućanstava koje imaju poteškoća i ima određen velik broj e, nezaposlenih koji ne dobivaju naknadu za nezaposlenost. Trenutno je proračun politike za zapošljavanje manji za 34%. Moje pitanje je vrlo jasno. S obzirom da se traži smanjenje deficita od 0,4%, jeste li analizirali kako će to socijalne posljedice imati? Je li komisija poduzela takvu analizu i kako će to utjecati na gospodarski rast u Španjolskoj? Stopa rasta je bila manja u Španjolskoj, dakle kod nas dolazi do usporavanja gospodarske aktivnosti. Jeste li analizirali posljedice tih mjera? Kao što ste sami rekli, povjereniče, moguća je određena razina fleksibilnosti i e, tako da vas molim da odgovorite na ova pitanja. Zanima me također što mislite o fiskalnoj reformi koju provodi španjolska vlada koja će utjecati na e, pad e, prihoda od 9 milijardi eura. Je li ta reforma prema vašem mišljenju relevantna ili ne? I na kraju što se tiče Junkerovog plana imam jedno konkretno pitanje. Predsjednik Juncker je najavio da će doprinos e, u fond država članica e, da će tu biti određen, moguća određena fleksibilnost. Ili to doprinos u kapitalu ili to može biti i u smislu kupovine e, obveznica Europske banke za investicije. E, kao prvo što se tiče španjolskog proračuna, Španjolska je jedna od zemalja s kojom nastavljamo pregovarati. Mi smo rekli da postoji opasnost da dođe do kršenja pravila pakta. Kao što znate, Španjolska je dobila rok da ispravi deficit do 2016. Što se tiče 2014. mi smatramo da će deficit biti ispod e, 5,8% BDP-a, to je bio cilj za 2015. Isto tako smatramo da treba poduzeti još neke mjere kako bi se postigao cilj od 4,2% BDP-a, a i to se nalazi u e, španjolskom planu mi imamo 4,6%, to je naš izračun. Dakle, nastavit ćemo pregovarati o tim brojkama jer smatramo da se ne poduzimaju dovoljni napori. Što se tiče e, strukturnih reformi, znam da Španjolska predviđa e, smanjenje dakle sredstava za e, koje mogu utjecati na trošak rada i zapošljavanje. I u tom smislu ćemo nastaviti dijalog sa Španjolskom da vidimo kolike su te razlike i da se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se ispunile naše preporuke. Mi smo dakle zadali taj rok 2016. Naravno mi ćemo nastaviti raditi u konstruktivnom ozračju. Ja nisam primijetio da ima nekih napetosti između komisije i španjolske vlade u razgovorima koje smo vodili i nadam se da to neće biti slučaj niti kasnije. Što se tiče vaših ostalih pitanja, koliko mi je poznato Riječ je o kapitalu, ali mogu vam e, konkretnije odgovoriti e, kasnije. Da imam još jedno dopunsko pitanje. Niste mi odgovorili zapravo vezano uz fiskalnu reformu koju provodi vlada, jer u mišljenju o proračunu koje ste predstavili e, spominje se i to. Dakle, Mislite li da španjolska vlada, što mislite o toj e, fiskalnoj reformi e, koja predviđa rez od 9 milijardi eura? E, da, ja sam već ranije zauzeo stajalište da komisija nije tu kako bi držala vlade država članica za ruku. Mi imamo zajedničke ciljeve, komisija se mora pobrinuti da se poštuju zajednička pravila. Države članice moraju definirati mjere kojima se to postiže i mi ćemo raditi u tom duhu. Prema tome neću sada davati ocjenu o konkretnim mjerama ili reformama budući da je to u nadležnosti država članica. U ime EFDD-a Marko ima riječ. Hvala predsjedniče. Izazivate jako puno kritika prilikom vašeg metode koje koristite da biste e, vidjeli koje pokazatelji se koriste prema pravilima europskog ekonomskog upravljanja. Jer čini se da je ovakva vrsta E, BDP-a nešto što e, komisija tri puta e, revidira. Revidiraju se stalno predviđanja. Ovo za Italiju je nekoliko puta revidirano. A prošlog proljeća dok je komisija smatrala da će Italija 2004. godine imati 3,5% OECD je smatrao da će taj iznos BDP biti 5%. Na koji način e, može napraviti, mogu još biti tolika razlika i zašto postoje način, na koji način vi procjenjujete moguće proračune? Kao što sam rekao, moramo precizirati metodologiju. Mi ćemo E, dakle, radit ćemo na tome pravodobno. Što se tiče Italije, mi smatramo da postoji opasnost da Italija prekrši pravila pakta o stabilnosti i rastu. Pozdravljamo dopunske mjere e, najavljene 27. listopada kako bi se smanjio deficit za 2,6% BDP to odgovara 0,3% e, u poboljšanje odnosu na 2014. Koliko znamo, niska inflacija je problem i svjesni smo e, da Italija ima problema sa takozvanim output capom i znamo da je Italija u recesiji već sedam godina mi uzimamo to u obzir kada razgovaramo o Italiji, dakle da se e, smanje ovi pokazatelji što je brže moguće i znamo da to može dovesti do ozbiljnih posljedica. Mi predviđamo nešto više deficit od 2,7% i poboljšanje strukturnim pitanjima od 0,1%. Strukturni deficit je također niži i u odnosu na tranzicijsko razdoblje. No, svjesni smo činjenice da je ovo vrlo zahtjevno u trenutnoj gospodarskoj situaciji i upravo u tom duhu razgovaramo s Italijom. Mi ćemo ponovno analizirati situaciju u trećem mjesecu 2015. nakon donošenja proračuna i nakon e, specificiranja e, programa strukturnih reformi. Dakle, ja shvaćam da može doći do određenih poteškoća, no pristup komisije uzima u obzir i spomenute probleme. Hvala. Vezano u strukturni deficit, e, novi predsjednik sgap a jučer je iznio neke komentare koji su sukladni vašem opažanju. Mi ćemo zatražiti da nam predoći i neke podatke. E, budući da ćemo vrlo pomno analizirati postojeću metodologiju za izračun strukturnog deficita i razlike u odnosu sa nekim drugim metodologijama, uključujući i SD. E, to je sve u sklopu izvješća Beres. E, to je vrlo relevantno pitanje jer strukturni deficit ima iznimno značajnu ulogu u reformama i paktu o stabilnosti i rastu. Barbara Kauper sada ima riječ. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju, povjereniče. Države članice koje su bile u mogućnosti da se na njih ne primjenjuju sankcije, e, zahvaljujući obrnutom kvalificiranom, kvalificiranoj većini glasova. E, dakle, veća je mogućnost e, u takvim situacijama da komisija intervenira. Vi ste spomenuli dodatnih tri mjeseca kao vremenski rok za dodatne podatke kod zemalja koje imaju poteškoća. No, istovremeno ste spomenuli vrlo strogu primjenu pravila Rekli ste da će se pravila strože primjenjivati. Moje pitanje je sljedeće. E, što podrazumijevate kada kažete da će se strože primjenjivati pravila, posebno kada je riječ o kršenju pravila pakta o stabilnosti i rastu? Što je sa Europskim parlamentom u području proračuna i makroekonomskog nadzora i provedbe pakta o stabilnosti i rastu? Imam osjećaj da Europski parlament nema dovoljne ovlasti u tom području. Države članice se moraju opravdavati komisiji, a Europski parlament se ne uzima dovoljno u obzir. Zanima me kako gledate na buduću ulogu Europskog parlamenta u čitavom tom postupku. Hvala. E, hvala. Zahvaljujem na e, vašem prikazu pristupa komisije. Da, mi e, se želimo pobrinuti da se izvrši provjera primjene pakta i to ćemo učiniti pobrinut će da, da to bude vrlo strogo, dakle mi nećemo tu imati nikakve ustupke. I što se tiče zemalja s kojima vodimo dijalog, e, mi želimo vidjeti jesu li mjere poduzete 2014. Dakle, preuzete su neke konkretne obveze i moramo vidjeti e, jesu li ispunjena ta obećanja. Isto tako, e, što se tiče strukturnih napora koji se vode, vidjet ćemo jesu li oni dostatne razine kako bi se postigli ciljevi pojedinih država članica konkretno i Francuske i je li to više od onih 0,5% BDP-a. Mislim da se svi slažemo kada je riječ o tome da strukturne reforme mogu učiniti gospodarstva konkurentnijima, fleksibilnijima i reaktivnijima i da to može dovesti do veće stope gospodarskog rasta. To je ključno ako želimo imati održive javne financije, e, moramo imati veći gospodarski rast. I to je ono što namjeravamo poduzeti u predstojećim mjesecima. Ovisno o postignutim rezultatima vezano s tri parametra koja sam spomenuo, strukturne reforme i efektivni e, parametri, mi ćemo poduzeti mjere koje smatramo opravdanima. E, naravno ono što bi bilo poželjno jest da dođemo do e, dobrih zaključaka i da se ostvari napredak. Ja sam rekao koje su moguće mjere, može doći i do sankcija, nećemo ustuknuti ni pred čim, komisija će u potpunosti preuzeti odgovornost. Što se tiče Europskog parlamenta u sklopu zajedničkog rada na ekonomskog upravljanju, na paketu šest mjera i paketu dvije mjere, a vidim da je kolegica Perez već krenula u akciju, mi ćemo raditi i e, na tome da se e, uvedu poboljšanja tamo gdje je to potrebno. Hvala. A sada Esther de Lange, koja je izvjestenica u cijeni Europske pučke stranke. Hvala lijepa. Htjela bih se također zahvaliti povjereniku koji mi je možda malo kasno, ali svejedno, odgovorio na pitanje što sam ga bila postavila prije nekoliko tjedana, ako ne i mjeseci. Ja sam e, se zapravo pozvala na životinsku farmu i pitala vas hoće li neke životinje biti, e, uživati veću jednakost nego li druge u e, ovoj komisiji. Vi ste zapravo e, to e, rekli kada ste odgovorili gospođi Gular. Rekli ste da su informacije za sve zemlje u redu, osim za Francusku i Italiju i da njima treba tri mjeseca više. Zapravo to potvrđuje činjenicu da će se različite E, da će se različita pravila primjenjivati na male, a različita na veće zemlje članice. Vi niste odgovorili u potpunosti na pitanje gospodina Ferbera o tome koje su stvarne poteškoće za 2014. godinu, jer ne vidim dajete različite poruke. Mi, vi kažete da radite ista stvar koju su radili, radio prethodni povjerenik, a sad vi kažete pa da, bilo je teško dati prave podatke zato što je dolazila nova, nova komisija i zato je teško dati podatke za 2014. godinu. Državama članicama bi trebalo biti svejedno koja je komisija e, sada na dijelu. Oni trebaju podatke i pravila su pravila. vi nam pokušavate reći da je 2014. godina e, godina koja je izuzetna i objasnite zašto, zašto je to različito od 2013. i 2015. godine jer dobivamo zapravo sasvim suprotne informacije. Molim vas isto tako da nam kažete zašto se prema nekim zemljama članicama ponaša na drugačiji način nego li se ponaša prema drugim zemljama članicama sve nas ovdje, mislim, to zaista brine. Možda vam se ne sviđa činjenica da je govorim otvoreno, ali zaista želim da nam e, komisija da jasan odgovor na pitanje koje sam postavila prije više tjedana. A isto tako što se tiče priopćenja o e, reviziji okvira za ekonomsko upravljanje. Vi kažete da ili je to dobro funkcioniralo ili pak nismo imali dovoljno vremena da to procijenimo. A neka pravila nismo dovoljno e, provjerili u ovoj teškoj situaciji. To ste vi točno rekli. Herman van Rompuy je rekao da je egzistencijalistička kriza Europe iza nas. E, to Znači i to da mi živimo opet u normalnim gospodarskim vremenima, ali moramo vidjeti e, ne samo kako e, mi funkcioniramo u redovno, kada je stanje redovno, a kako kada je kriza, jer e, iz tog razloga se i pravi ovaj okvir. Oprostite, vi sada koristite previše vremena, pa onda nećete imati vremena za odgovor. Ali prethodni govornici su govorili pet minuta. Ako iskoristite svo vrijeme, onda nećete imati vremena za odgovor. Dobro, požurit ću se, ali neke stvari treba reći što se tiče te revizije. Ne bismo li mi zapravo se trebali usmjeriti na dobru analizu paketa 26 mjera. Jer ono što fali jest povjerenje, o tome je govorio Dragi. A fleksibilnost se koristi e, kako se ne bi stvari sredile u nekim državama članicama i to će zaista stvoriti velike negativne posljedice što se tiče fleksibilnosti, u primjeru kojem smo govorili u Italiji i Francuskoj, kako ste fleksibilnost koristili? Očito jeste jer se ne pridržavate osnovnih pravila. Dakle, koju ste fleksibilnost koristili i trebali vam još više vremena. E, imam pet minuta. A sad ću dati nakon vas, vi ste održali govor, zanimljivo, ali nema vremena za to. Vi mi oduzimate vrijeme. Imate dvije minute za pitanja i tri za odgovor. Vi ste odlučili održati govor. Drago nam je da bilo sašati vaše stavljanje. Sada ću dati riječ sljedećem govorniku. Riječ ima gospođa Pervanž Berez. A možda možete odgovoriti na ova pitanja zajedno. Ne, ja želim e, da dobijem jasan odgovor na moje precizno pitanje kada povezujemo sadašnju raspravu i one koje smo imali jutros o godišnjem e, e, izvješću o rastu, vidimo da ste vi rekli da se nije trebalo toliko praviti e, praviti neku reviziju, neku analizu, već da se treba dati neki instrument koji će biti smjernica i za upravljanje. Na koji način možete ispraviti ono što treba ispraviti kada se radi o okviru za ekonomsko upravljanje koji je i dalje neka vrsta zametka. Gospođa Ferreira vas je pitala o različitim odredbama koje postoji i koje omogućuje da se u izvanrednim situacijama državama članicama daju, daje dodatno vrijeme na raspolaganje. Za razliku e, to vrijedi ako neki misle da tome nije tako. Vi ste govorili dakle o izuzetnim situacijama. Čini mi se da bismo morali ići korak dalje i da bismo mogli ići korak dalje kada analiziramo na godišnjoj razini situaciju s rastom. Moramo vidjeti e, kojim se vremenskim rokovima to napravi. To bi se možda moglo napraviti na učinkovitiji način. To vi jeste spomenuli. A isto tako trebamo pogledati kako što smo napravili jučer e, sa e, predsjednikom Ezgaba E, koji su dakle strukturni elementi i e, što se odnosi e, na potencijalni rast. Što se tiče paketa 2 i 6 mjera, rekli ste da za sada to nismo testirali u redovnoj ekonomskoj situaciji. Ali upravo ta pravila i postoje kako bi odgovorila na periode pune napetosti i čini mi se da oni nisu primjereni za to i iz tog razloga je komisija morala izmisliti novi instrument, a to je plan ulaganja. E, što se tiče samih paketa, nije li stav komisije sada taj da čeka da parlament i vijeće iskažu dobru volju. oproste, ja ću ipak odgovoriti 30 minuta, 30 sekundi gospođi De Lange, jer nas ona time dovodi u pitanje. Ne, ona je rekla da mi e, i primjenjujemo dvostruka mjerila, ovisno tome na koje se oni e, primjenjuju i nismo izmislili nova pravila. Prethodna komisija je radila e, u skladu s pravilima, ali mi smo sada morali neke stvari pomnije razmotriti, naročito s nekim vladama i zato nismo imali dovoljno vremena u par tjedana sve proučiti i iz tog razloga smo si dali dodatnih par mjeseci jer to nije zato da izbjegnemo odgovornost, već kako bismo na vrlo objektivnim temeljima donijeli odluke. A odluka se donosi u e, potpunom kolektivnom duhu, tu nema različite primjene e, i različitog tretmana za jedne i za druge. Što se tiče fleksibilnosti komisije, ne mogu to komentirati prije nego li što se predstavi pred parlamentom. Ja mislim da fleksibilnost koju primjenjujemo jest ona koju omogućava pakt o stabilnosti i rastu. Ne idemo izvan tih okvira. Gospođa Ferreira je postavila pitanje i ja mislim da odnosu na to da se metode izračuna može poboljšati, isto tako da se može više uzeti u obzir određen pojedinačni slučaj. I e, isto tako dovode se u pitanje i neke statističke metode koje dolaze do različitih, koje primjenjuju različite kriterije kako bi došli do rezultata. Treće e, pitanje, gospođo e, Berez, e, kratko ću odgovoriti na to, a i gospođa De Lange me o tome pitala. Sa i s vama, e, i s jednom i s drugom sam razgovarao i e, rekli smo da je pristup komisije pristup koji se obavlja u dvije faze. Prvo jedna metoda koja se zasniva na činjenicama, ali isto tako otvoreni smo i za ambiciozni pristup koji će i Europskom parlamentu moći dati veću ulogu. Ja sam apsolutno otvoren za razgovore s izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni Trebamo vidjeti što ćemo iz ovog ograničenog pristupa moći izvući i onda ćemo moći na osnovu toga ići dalje. Hvala se Darius Rozati. Hvala. Nadovezat ću se na početku kratko na ono što je rekla gospođa Gular, ali i gospođa Delange. Radi se o važnom pitanju i moramo izbjeći da se stekne dojam da komisija primjenjuje dvostruka mjerila. Morate vrlo jasno reći na osnovu kojih kriterija donosite odluku da odgodite konačnu procjenu situacije u tri zemlje. Zemlje članice moraju dati sve potrebne informacije glede njihovog nacrta proračuna. E, jeste li, se, jeste li zbog toga odgodili ovaj post, odgodili tu analizu ili iz nekog drugog razloga. Moramo zaista to znati e, točno. Druga stvar vezano za odredbe o ugovoru o e, stabilnosti i koordinaciji i ekonomskom uspravljanju. Zemlje članice imaju obvezu da primjene mehanizme korekcije u e, državnim zakonodavnim okvirima. Oni moraju pokazati da e, mogu udovoljiti e, fiskalnim pravilima, naročito kada je u pitanju korektivni mehanizam i prekomjerni dug. Na koji način vi funkcionira taj mehanizam koji funkcionira od prošle godine. Smatrate li da je taj mehanizam učinkovit i što nam možete reći koliko se on primjenjuje u svim državama članicama? Hvala vam na načinu na koji ste formulirali pitanje. Još jednom bit ću jasan, e, vrlo jasan o našim motivima. Mi ne dajemo sada ovdje dodatne rokove. Ovo je jednostavno jedno dodatno vrijeme koje e, se mora dati kako bi se na precizan način proučila tri parametra. Prije svega je li sve što je potrebno, sve mjere su donesene za 2014. godinu, strukturne reforme za 2015. jesu li poduzete i što moramo također e, na taj način proučiti parametre rasta pojedinih zemalja gdje nam je potrebno e, da imamo dijalog, dodatni dijalog u nekoliko mjeseci. Prethodna komisija, gospodin Katajnen, gospodin e, Barozo su dakle na tome radili, a i e, gospodin Juncker koji je tada bio imenovan već za novog predsjednika komisije. Ono što je pomalo komplicirano za gospodina Dombrovskisa i mene jest da odlučimo hoćemo li vratiti e, određen nacrt proračuna zato što ne udovoljava kriterijima. Ne, odluka je donesena da se to ne napravi, već e, e, i to je učinio gospodin e, Katajnen, gospodin Dombrovskis i, ja ćemo sljedeće godine a se početi time baviti ranije ako još budemo na ovim mjestima. Dakle, već u rujnu kako bismo mogli e, to napraviti temeljito i ponavljam još jednom e, ne postoje dvije Europe, ne postoje dvostruka mjerila, a ono što ćemo reći u ožiku bit će apsolutno utemeljeno. Rasprava e, među nama je ta da možemo doći na kraju do ispravnih zaključaka ne pokušavamo jednostavno biti blaži prema određenim zemljama. Pokušavamo imati najinteligentniji, najbolji pristup koji će dati najbolje rezultate jer sankcija sama po sebi nije cilj. Sankcija se mora napraviti kada ne dođe do kada dođe do bitnih raskoraka što se tiče udovoljavanju kriterijima e, ili kada se krše ciljevi pakta o rastu i stabilnosti. Postoji puno pametnije stvari od sankcija. I moram još jednom nešto reći. Sve ovo uključit ćemo u razmišljanje koje imamo o gospodarskom e, upravljanju. I molim u ovom času e, to nije bilo moguće, e, bilo bi preuranjeno. Hvala sada Udo Bulman. Predsjedniče, povjereniče, Želio bih iznijeti jedan komentar i postaviti pitanje. Komentar je sljedeći. Čini mi se da Europa ima dvije vrste problema. S jedne strane imamo ideologe, to su oni za koje kako god stanje gospodarstva bilo, padla kiša, snijeg ili bilo sunčano, oni žele da se žele forsirati načela empiriska i stalno ponavljaju da proračun mora e, biti smanjen kakve god okolnosti bile. Ima ih u mojoj zemlji, ima ih u drugim zemljama, ima ih u vašoj općoj upravi, povjereniče, ima onih koji se još uvijek nisu ispričali Portugalu i drugim zemljama što su napravili zbog trojke kada su ukinuli produktivne investicije. To su i teolozi. A tu su i oni drugi, tu je ona druga problemačna skupina, to su oni koji odbijaju svu moguću modernizaciju, koji ništa neće promijeniti, jer mi smo tu, imamo unutarnje tržište s 28 država članica, ali nema veze, nek sve ostane onako kako je postavljeno na nacionalnoj razini. ja bih to htio reći, interakcija između ove dvije skupine, tih ljudi, stvara desni radikalizam koji je na sceni sada u Europi. Mislim da trebamo prekinuti taj začarani krug. Ja bih htio znati zašto uz pomoć naših službi ne bismo se mogli vratiti staroj dobroj matematici i brojkama koje ne zastrašuju ljude. Zašto nam ne biste mogli iznijeti jednu studiju? Evo to može do trećeg mjeseca, do e, proljetnog sastanka na vrhu biti organizirano. Imajte na umu tri vrste razvoja situacije s raznim pokazateljima. Dakle, treba izračunati razvoj svih europskih država pona osob. Treba imati na umu da se ulaže više nego do sad. Zatim, drugi razvoj, mogući razvoj, svaka država ulaže x posto više i e, strukturne reforme, kao što je provodi strukturne reforme, kao što je predviđeno u programu Europa 2020. I onda izračunamo kumulativni učinak. I onda treća mogućnost, treća opcija, nećemo ništa napraviti, nema plana Juncker, nema investicijskog plana, imamo status quo. I onda za ova tri za ove tri mogućnosti treba izračunati zaduženost, pređanu zaduženost za ove za sve zemlje članice. U tom trenutku ćemo moći znati kako primijeniti pravila, načela i kako posezati za svojim ideologijama kako bi ponovno došlo do gospodarskog rasta i kako bismo se riješili zaduženosti i ušli u adekvatan koridor deficita, ali koji će istovremeno biti prihvatljiv za zapošljavanje i rast. Evo ja vas molim da posegnete svojim resursima kako bi se to napravilo i onda ćemo imati u proljeće 2015. godine pravi temelj za napredak. Hvala. ja ne mogu ovdje reći koje su moje ideološke preference, dešava mi se da ih imam i no moja uloga je tu da bih e, se postarao da se ispoštuju određena pravila. No imajući to na umu nije uopće zabranjeno opće upravi e, kojom upravljam, opće upravi ECOFIN i drugima da e, prave, da naručuju makroekonomske studije. Tako da ovo primamo znanju jako je zanimljiv prijedlog. Hvala. Sljedeći govornik Alana Masur. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. Povjereniče, saslušao sam pažljivo brojna pitanja i odgovore koji stiču na opasnost e, različitog tretmana određenih država. Evo ja ću vam iznijeti jednu svoju zabrinutost. Prije 11 godina sustav koji smo tada nazivali mastriški kriteriji, multilateralni nadzor i Eh, prekomjerni deficit eh, pretvorio se u katastrofalni neuspjeh jer su i Njemačka i Francuska kršila pravila istovremeno i onda smo našli političko tumačenje na temelju kojeg kao slučajno uz eh, fleksibilno tumačenje te dvije države nisu sankcionirane. Od tada smo pojačali i disciplinu i sankcioniranje i postavili rokove za, u okviru europskog semestra i tako dalje. No, bojim se da političke prepreke koje su e, se pojavile prije 11 godina da su još uvijek tu i bojim se da sada imamo fenomen too big to fail, dakle prevelik da propadne, a koji bi primjenjuju se na države bio prevelika da bi joj se optužilo za bilo šta. Možemo to raditi, možemo se obrušiti na Irsku, pa čak i na Španjolsku, evo nadovezujem se na ono što je rekao kolega Urtasun, ali kad se dođe do Italije, ona je prevelika i ne možemo u ostalom, ona prevazilazi sredstva koja su na raspolaganju mehanizmu za stabilnost. Dakle, tri zemlje eurozone, Italija, Francuska i Njemačka, nikada neće biti sankcionirane. I bojim se da ćemo se naći u situaciji u kojoj u biti zato što se bojimo probuditi tržišta, jer ako je kamatna stopa u Grčkoj se povećala na 8%, možemo preživjeti. Ali ako bi se odjednom uznemirila tržišta u euroskupini, onda bi sve zemlje bile ugrožene i mogli bismo doći do situacije u kojoj će stupna na scenu na snagu šokantna nejednakost između onih koji zbog svog političkog značaja raspolažu i takvim gospodarskim kapacitetima, štetnosti da ih se neće e, dirati i s druge strane imamo druge koji su i više mali. Dakle, gubimo vjerodostojnost. Hvala. Hvala gospodine Lamasuri. Evo ja želim još jednom ponoviti da se ne radi o tome. Čini mi se da je trenutna situacija da se ne može ni na koji način usporediti s onim što se desilo 2002. i 2003. jer mehanizmi pakta su tu jer je komisija zadužena da e, se stara za njihovu provedbu. Rekao sam koji su konkretni modaliteti, mi smo došli do toga da smo e, dali nekoliko dodatnih mjeseci vremena i rekao sam što će se desiti nakon tih nekoliko mjeseci. Vodimo do tada pravi konstruktivan dijalog to je ono što želim ukoliko to ne uspije, onda sam rekao da će komisija preuzeti svoju odgovornost. Dakle, preuzet će svoju odgovornost i to uopće nije ta logika da je neka država prevelika da bi joj se moglo tužiti i okriviti za bilo što. No imaju tu dvije stvari koje želim iznijeti, jer donekle ima jedna proturječnost onome što ste rekli i pozivam vas da razmislite na tome. Ukoliko dođe do određenih sankcija koje mogu imati katastrofalne učinke na tržište, na, na eurozonu ili druge, to e, nas e, poziva da razmislimo o smislenosti određenih, e, određenih akcija. Dakle, s jedne strane možemo reći, hajmo, treba sankcionirati, a s druge strane treba imati na umu rezultate koje to može polučiti. A s druge strane ima jedan paradoks, jer od početka ove rasprave mi razgovaramo o situaciji nekoliko zemalja, odnosno konkretno jedne, jedne konkretne koju jako dobro poznajete vi, gospodine Masur, no u biti mi smo stroži s Francuskom, Italijom i Belgijom nego prema drugima. Podsjećam da ima sedam zemalja, a ne tri koje su u opasnosti ne podvrgavanja e, nezadovoljavanja pravila i tri zemlje s kojima imamo sastanak, e, da tako kažem, u trećem mjesecu bez ikakvih uspaka, to su Francuska, Italija i Belgija. I ponavljam, taj sastanak je sastanak na kojem ćemo im se suočiti s istinom, a ne gledati kroz prste nekome. Naravno da sam svjestan da se tu radi o vjerodostojnosti i za pakt i za komisiju i o vjerodostojnosti povjerenika i Dombrovskisa i mene. Svjestan sam ja toga, svjesni smo toga i vjerujte nećemo klevati ni u jednom trenutku da preuzmemo odgovornost. Hvala, Alfred Sant. Hvala, predsjedniče. Povjereniče, s jedne strane, kaže se da Europa mora da se bori protiv pada investicija zadnjih nekoliko godina, treba pojačati javne i privatne investicije, a među vremenu paket 2.6 e, mjera trebaju se boriti protiv proračunskog deficita i neravnoteže između prihoda i rashoda. I to je trenutak kada javni, e, javni računi e, su dovedeni u pitanje. Naravno, upravitelji, javni upravitelji su našli da je lakše smanjiti investicije iz godine u godinu umjesto da se smanjuju rashodi. Dakle, sustav dviju šest mjera služi da se, da se napri, to su protumjere protiv povišanja gospodarstva. Što ćemo napraviti s tim pitanjima? Drugo pitanje, s obzirom na e, preporuke e, po državama, i e, preporuke za nacrt proračuna. Znamo koji su tehnički kriteriji koje komisija može upotrijebiti nakon zaključaka, no još uvijek e, postoje određeni problemi. I dalje je otvorno pitanje sljedeće. Da li stavovi, stavovi e, Europske komisije se odnose na stanje cjelokupne Europe ili pojedinačnih zemalja? jer dugoročno gledano poslije se pitanje gdje je tu ravnoteža između nacionalnih interesa i interesa cjelokupne eurozone. Dakle, ovo je pitanje koje se odnosi na kontroverzu, koja se nadvezuje na situaciju Italije i Francuske, ali je to i malo šire pitanje. ja doista iskreno ne vidim nikakvu proturečnost između provede pravila i investicijskog plana, kao što je gospođa Beres rekla to prije nekoliko trenutaka, mi smo pokušali, Dombrovski, Stajsen i ja, da vam predočimo godišnje izvješće o rastu kao globalni pristup triju komponenta. Prvi je proračunska konsolidacija, na kojem se radi, druga strukturne reforme koje treba provesti i treće najnovije jest investicijski plan i mislim da se oni nadopunjuju. Apsolutno je nužno nastaviti svi s proračunskom konsolidacijom i ovdje ponavljam to što imamo veći deficit i veću zaduženost, to time se ne jača gospodarstvo. Ako je tome tako, onda nitko ne može reći Dakle, ako gledate komponente javnih rashoda, da, da, je to nešto što se koristi za dodatne e, rashode. I zato, kao što znate, investicijski plan je popraćen uspostavljanjem fonda kojim, koji, koji se jamči iz europskog proračuna i s nekim e, kapitalima iz Europske banke za investicije i dodatno, e, toga imamo doprinos određenih država članica koji i, ti se iznosi neće uzeti u obračun javnog duga i inflacije država doprinositeljica. Dakle, mislim da je ovo dobar, bolji pristup jer je koherentniji i jer e, obrađuje ovdje sve aspekte rješenja koje moramo iznaći kako bismo se izvukli iz krize koja je stvorena kombinacijom slabe inflacije, slabog rasta, i visoke stope nezaposlenosti koja je apsolutno neprihvatljiva za naše sugrađane europljane. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ponavljam. Dakle, što se tiče mišljenja, e, e, dakle, mišljenjima o nastupu proračuna i postupku za e, prekomjernu težu znamo da moraju i jedni i drugi uložiti dodatni rapor, da se bolje mora koordinirati nacionalno, nacionalno gospodarstvo i, e, tu se vidi kako se može e, razviti nove investicije, e, bilo da se radi o privatnim ili javnim, odnosno oba. Hvala. Hvala. Zadnji govornik je Gunnar Hokmark. Hvala, zahvaljujem povjereniku na dolasku. Mnogi su govorili o svom gledanju na deficit i znam da postoje neke razlike među zastupnicima. Neki smatraju da govorimo o razlici između političara koji se drže doktrine i onih koji su više pragmatični u svom nastupu. Međutim, ako pogledamo i situaciju kada bi se dopustilo Francuskoj i Njemačkoj, naime kada se njima dopustilo da se ne drže pravila o deficitu, to je kasnije dovelo do problema. Isto tako e, znamo da države u kojima se dopušta deficit dolazi do e, dugova tamo gdje su financije bile konsolidirane nije došlo do, do tih problema. Deficit nas je doveo do stagnacije. E, isto tako u današnje vrijeme dolazi do porasta ekstremizma i to u onim zemljama gdje raste deficit. Htio bih vam postaviti jedno pitanje koje ima veze sa e, paktom o stabilnosti. Kako vi gledate na deficit? Mnogi ljudi smatraju da bi trebalo ostati pri deficitu u nadi da će to potaknuti gospodarstvo. No kada bi proračunski deficit imao e, takav utjecaj, onda bi zemlje koje imaju najveći deficit ujedno imale i najbrže rastuća gospodarstva. Isto tako bi u tim zemljama e, postojala stabilna i rastuća stopa zaposlenosti. Dakle, kako vi gledate na to pitanje? Razlog iz kojeg imamo pakt o stabilnosti upravo je da bismo mogli kontrolirati ono što većina nas smatra negativnim fenomenom. Nečim što e, podriva poduzetništvo, investicije, radna mjesta, zapošljavanje i gospodarski rast. Mislim da je to bitno pitanje iz perspektive vjerodostojnosti. Kako vi gledate na pitanje deficita? Nadate li se da odgađanje politike za smanjenje deficita može pomoći zemljama da ostvare gospodarski rast e, kojim je toliko dugo potreban? Ili pak smatrate da je deficit problematičan za gospodarstvo? I moje posljednje pitanje ako ne postoje sankcije u tako dugom razdoblju gdje postoji deficit. Dakle, smatrate li da izostanak sankcija može negativno utjecati na vjerodostojnost pakta o stabilnosti? jer što se tiče e, te vjerodostojnosti, to je nešto što nam svima koristi, što je e, ključno kako bi se e, kako bi se ostvarili neki pomaci. Dakle, kako gledate na pitanje deficita? Hvala gospodine Hokmark. Ja samo mogu ponoviti ono što sam istaknuo na samom početku rasprave. Prije svega e, komisija se ne rukovodi doktrinom. Mi smo tu da bismo provodili pravila, to radimo na pragmatičan način. Naime, nastojimo to učiniti. No moram jasno reći da sam ja u potpunosti predan smanjenju deficita. Ja istinski vjerujem da deficit i dug nisu rješenje, želimo li imati konkurentno gospodarstvo. Naprotiv, smatram da su deficit i dug neprijatelji konkurentnog gospodarstva, iako neko gospodarstvo ima visoku razinu deficita i duga, ono je u slabijem položaju i ti resursi koji idu na otplatu duga su resursi koji se ne mogu koristiti u gospodarstvu. Znam da su neke zemlje smanjile deficit, ali ne u dovoljnoj mjeri i moramo im e, pomoći da ostvare kvalitetnije rezultate. Ne, mi ne radi se ovdje o odgađanju, ili o micanju rokova. Mi imamo još tri mjeseca kako bismo analizirali stanje u tri države članice. A to ćemo učiniti e, vrlo strogo. Što se tiče sankcija i s time ću zaključiti. E, htio bih ovdje reći svoje osobno uvjerenje, a to se odnosi na svrhu Europske unije. To je da se provedu potrebne reforme kako bi se smanjio deficit i kako bi se povećala konkurentnost gospodarstva. Ukoliko možemo izbjeći sankcije, a postići isti rezultat, to je svakako bolja opcija. No, ako bude potrebno poduzeti sankcije, uključujući i novčane kazne, zato što kroz dijalog nismo došli do potrebnih reformi, onda ćemo morati preuzeti odgovornosti u tom dijelu. I to će biti pristup koji ću ja zagovarati zajedno sa kolegom Dombrovskis u e, ovom sastavu komisije. Zanima me kako gledate na rezultat dijaloga do sada u posljednje dvije, tri godine. E, da, su, da je dijalog doveo do zaključaka, ne bismo sada imali ovo dodatno vrijeme, ne bismo bili produžili vremenske rokove da su sankcije bile neophodne, bi bismo ih uveli. I da nismo, mi smo donijeli ovu odluku jer nismo bili u potpunosti sigurni i zato je to bila ispravna odluka. Zahvaljujem povjereniku Moskovisiju kao i svim kolegama. Mislim da je ovo bila vrlo zanimljiva i živa rasprava. Imam dojam da komisija nastoji pronaći zajedničko rješenje za provedbu strategije nove komisije sa ovim odborom. Smatram da bi ovaj odbor trebao raditi na uzemnom sučeljavanju na temelju zaključaka dijaloga i moramo imati na umu nekoliko čimbenika a to je da mi nismo u pravnoj situaciji kako smo imali 2003. zahvaljujući upravo Europskom parlamentu. Sjećam se e, kao što je rekao gospodin Lange da smo imali izvješće o članku petom pakta o stabilnosti gdje se traži da se uzmu u obzir izuzetne okolnosti i strukturne reforme. I naši prethodnici nisu specifično odredili kojim postupcima e, i kako treba izračunati je li moguće privremeno odstupanje od pravila i to će biti zadaća nove komisije. Mislim da je to posao koji nije dovršen E, dakle to je, s time se krenulo u prethodnom odboru, a to su odredbe koje nisu postale 2003. i zato je teško uspoređivati situaciju s obzirom da je druga pravna osnova. Isto tako moramo podsjetiti da se e, kod sedam zemalja smatra da postoji opasnost od kršenja pravila. Tri zemlje su istaknute kao one kod kojih postoji potencijalna opasnost Dakle, neke od tih zemalja mogli bi se žaliti da se prema njima postupa lošije nego e, ostalih četiri zemlje, e, budući da se one nisu u fazi promatranja. Mi smo ušli u novu fazu, moramo razmisliti o tome i raspraviti međusobno zaključke i zapažanja nove komisije kao i nove makroekonomske strategije koju su nam predočila tri povjerenika. Zahvaljujem povjereniku Moskoviciju, zahvaljujem svim kolegama i sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda. Uh, A što se tiče te točke dnevnog reda, ja se moram požaliti na rad uh, službi parlamenta jer nismo, nije moguće bilo dobiti usmeno prevođenje za posljednjih sat vremena, premda smo to predvidjeli od samoga početka. Od samoga početka je bilo predviđeno da ćemo raditi do 12.30, dakle sada prelazimo na delegirane akte i kao što znate to je vrlo važan trenutak u našem radu s obzirom da smatramo delegirane akte